Dragi kolege, molim vas, zauzmite mjesta. Ja bih htio ovdje pozdraviti gospođu Elke König, predsjednicu Jedinstvenog sanacijskog odbora, koju već jako dobro poznate u našem odboru. I imamo dakle tu veliku čast i zapravo užitak da ste danas opet s nama. I to prvi put ove godine a i prvi puta nakon što smo obnovili vaš mandat. Pa nam je jako drago da počnemo sa novim ciklusom suradnje, međuinstitucionalne suradnje s vama, sa jedinstvenim sanacijskim odborom. Mi smo vas vidjeli zadnji put u prosincu kada smo glasali za produženje, odnosno obnovu vašeg mandata i kao što znamo, od onda je bilo različitih događaja. Mi smo dakle dozvolili, dakle odobrili i potvrdili još jednog novog člana Eh, jedinstvenog sanacijskog odbora gospodina Jazbeca, zatim je objavljen u prosincu nakon toga i izvješće Europskog revizorskog suda, a zatim mi smo eh, isto tako što je bilo od novih događaja od našeg zadnje razmjene mišljenja, dakle tu je donesena odluka, jedinstveni sanacijski odbor je donio odluku da neće provesti sanaciju posrnule Latvijske banke ABLV, i zatim je e, isto tako jedinstveni odbor SRB objavio brojne dokumente o slučaju Banko Popular španjolskim i to od lipnja 2017. nadalje. I ja bi u svakom slučaju tu htio odati puno priznanje našem jedinstvenom sanacijskom odboru na svoju transparentnosti s kojom su odradili taj slučaj. Zatim znamo da se nastavio rad na, u našem odboru, jasno na bankarskom paketu i znamo da to pobuđuje veliko zanimanje kod vas, pa ćemo i o tome nedvojbeno u našoj razmeni stajališta razgovarati. Dakle, vidite, imamo vrlo, vrlo široku lepezu tema, bogati lovnik za našu razmjenu mišljenja i raspravu. Hvala lijepo gospodine Gualtieri na ovim lijepim uvodnim riječima. Ja sam došla među vaš odbor, a zaista sam sretna uvijek kad dođem u vaš odbor. Pogotovo zato što smatram da je odgovornost apsolutno ključna vrijednost za naš sanacijski odbor, a pogotovo zato što je naša misija treba ići na dobrobit europskih građana koje ovaj parlament izravno zastupa. I zbog toga uvijek cijenim vašu otvorenost i vaše ove otvorene i žustre debate koje ovdje vodimo. E, odmah bih se dotakla uvodno već o, izvješća revizorskog e, suda europskog. Ali osim toga imamo i drugih različitih događanja o kojima ćemo govoriti. No, da krenemo redom. Dakle, to izvješće koje je već spomenuto Europskog revizorskog suda, vrlo ću kratko o tom govoriti. Zatim vi ste sami već govorili o dokumentima koji su objavljeni u vezi sanacije Španjolske Banko Popular. A osim toga razgovarat ću, spomenut ćemo i ovaj nedavno najnoviji slučaj posrnula Latvijske banke ABLV. Na kraju s vama bih željela podijeliti i neke svoje poglede na izmjene E, zakonskih e, dakle propisa naših uredaba odnosno direktiva o rezoluciji sanacije, sanacije oporavku banaka, o jedinstvenom mehanizmu sanacije, o kapitalnim zahtjevima uredbi i direktivi i tako dalje na kojoj i vaš odbor radi. Naš program radni za 2018. objavljen je već prošlog studenog i mi smo imali šansu raspravljati o tome u prosincu pa ne bih o tome sad više gubila riječi. Međutim, dva tjedna nakon što je Revizorski sud objavio čitav niz preporuka za SRB, naš odbor, kao posljedica njihove revizije koja je provedena, a revizija je provedena o svim aktivnostima našeg odbora sve do kraja siječnja 2017. Mi smo inače imali vrlo, vrlo konstruktivnu suradnju sa revizorskim sudom. Oni su bili dosta kritični u svemu i mi smo apsolutno od pozdravili njihove preporuke. Da pače više od toga, mi koristimo te preporuke, izlačimo zaista veliku korist od toga konkretno. One se zaista preklapaju gotovo u cijelosti sa našim e, ciklusom planiranih sanacija za 2017. koju inače revizija nije pokrivala kao i našim višegodišnjim planom rada do 2020. I, a što se tiče samih preporuka o zapošljavanju i našem osobnom u našem odboru. E, to moramo reći da smo, s obzirom da smo ojačali naš odjel za e, ljudske resurse, mi smo nekako te zaostatke na dostigli i otprilike 300 ljudi koliko nam treba ukupno ćemo vjerojatno već e, uskoro imati kompletno i kompletirati naše pitanje zapošljavanja i kadrova. A još jedna preporuka je samo donekle ispunjena, a to je razvoj naše politika o MRL-ovima. Naime, naš pristup iz 2017. MRL-ovima je vrlo javan i on je primiljen i u svim našim planovima sanacija za 2017. u čitavom ciklusu. Međutim, više toga će doći i 2018. se trebamo vrlo jasno fokusirati na to da da odredimo umbrelove za sve bankarske skupine i bitne entitete unutar bankovnih skupina. Nekoliko drugih preporuka su zapravo već eh, se totalno preklopile sa našim rezultatima planiranim 2018. do 2020. u našem višegodišnjem radnom programu. To naravno uključuje i rad na uklanjanju bitnih prepreka samoj sanaciji i mogućnosti da se neke banke saniraju, zatim kontinuirano reviziji naše suradnje i dakle našeg sporazuma o suradnji sa nacionalnim tijelima sanacijskim, kao i memorandum o razumijevanju sa Europskom središnjom bankom, koji treba, e, te zatim ažuriranju našeg planiranog priručnika o tome kako treba izgledati idealna sanacija. I naravno, to vrijedi i za dovršenje ukupno kompletno usklađen planova, sanacijskih planova za sve banke koje su u našem području djelovanja, dakle našeg jedinstvenog odbora do 2020. najkasnije. I dozvolite, ja znam da se za vas, još uvijek vam, mnogima od vas čini da naš vlak ide puno presporo, ali dozvolite da ponovim kako je planiranje sanacije uvijek jedan višegodišnji projekt. Istodobno, nijedna odgovorna uprava banke ne treba čekati na odluke našeg odbora. Izgradnja i kreiranje mrelova i mm, rješavanje svih problema i pribavljanje podataka te uklanjanje svih e, organizacijskih i pravnih prepreka bi se trebalo odmah događati, a ne čekati na nas. A sada e, vam se želim još zahvaliti na ovim lijepim riječima koje ste dali na našem objavi našeg prvog slučaja sanacija, to je bila Banko Popular. Mi smo na početkom veljače, um, zapravo konkretno prvog veljače, mi smo objavili dosta obsežne dodatne informacije o čitavom tom slučaju Banko Populara. To je uključivalo takozvanu odluku o sanaciji, zatim takozvanu e, evaluaciju 2, kao i plan sanacije iz 2016. Time smo i pokazali da, naravno, pokazali smo i jasno stavili da znanja da neke dijelove moramo držati povjerljivima, očuvati povjerljivima i to dijelom zato što mi nismo glavni nosioci odgovornosti za to sve, nego je to bila Europska središnja banka, a dijelom zato što bi naštetili objavljivanjem istih i javnom interesu ili dijelom interesu e, dužnika i dioničara e, Banko Popular. I samo da vam kažem, naš odbor je obavezan poštivati neovisnost procjenitelja, u ovom konkretnom slučaju to firma Deloitte, te im dati dovoljno vremena da završe svoju evaluaciju, a trenutno nada na evaluaciji broj 3. Prema tome mi sada vrlo strpljivo čekamo na taj treći evaluaciju i jasno smo rekli, već i nadamo se da će to što je prije moguće završiti. Ali, u njihovim je rukama, zato što su oni neovisni i nitko ne želi biti optužen da smo mi vršili pritisak na procjenitelje da to što prije naprave, a na taj način nisu imali dovoljno vremena za potrebnu kvalitetu evaluacije. Zatim da pređemo i na naš najnoviji slučaj, kao što znate, 24. veljače je naš odbor SRB odlučio da nije potrebna, nije potrebna sanacija za postavnu Latvijsku banku ABLV i njezinu i njezinu filijalu, firmu Čer u Luksemburgu. I stoga će se njihov stečaj odvijati po latvijskom, odnosno luksemburškom pravu. Taj slučaj je još uvijek vrlo svjež, vrlo novi zapravo prilično čudan. Prema tome, bit ćemo za sada još u ovoj fazi vrlo oprezni kod izlačenja pouka iz tog slučaja, a pogotovo još nećemo ništa generalizirati. Međutim, moram vas, eh, tu smo, jedno što ovdje moram istaknuti, je da ipak nas taj slučaj nas uvijek iznova podsjeća na činjenicu da e, stečaj ostaje primarnom putem za mnoge banke koje su posrnule, propadnu, čak i ako se nalaze na području djelovanja našeg odbora, dakle spadaju pod eurozonu, odnosno registrirane su u našem području, u našem su E, dosegu rada. Naravno, za ABLV je e, već rezolucijski plan, plan sanacije pokazivao da ne postoje kritične funkcije za zemlje članice ili Uniju, te da nema ni dovoljno javnog interesa da bi se naša sredstva u to stavljala i to saniralo na trošak poreznih obveznika praktički cijele Unije. I zbog toga je ostao stečaj insolventnost i stečaj jedinim pravim strategijom za tu banku. Inače, opći okvir za sanaciju e, se suočava sa 19 ili više različitih procedura stečaja E, samo posrtanje banaka ili vjerojatnost da će banka propasti i procjena da je došlo do takve krize još uvijek neće automatski povezati e, to sa kriterijima za e, likvidaciju ili stečaj. Tek kada se krenu u, kada nacionalna banka države u kojoj se posrnula banka nalazi pokrene proceduru za proglašenje nesolventnosti, odnosno stečaja, onda mi možemo zapravo procijeniti i odrediti onu jasnu liniju između sanacije i stečaja, te eliminirati eventualno krive poticaje koji su u međuvremenu stigli. Unutar jedinstvenog sanacijskog mehanizma mi trenutno radimo na izradi nacionalnih priručnika kako bi definirali kako će se provoditi planovi sanacije u svakoj zemlji. Ali isto tako gledamo i na nacionalne Dakle, nam to kako se u, zemljama članicama u nacionalnim okvirima provodi dotični zakon o dotičnom mehanizmu i to je vrlo, vrlo kompleksan e, postupak koji zahtjeva maksimalnu suradnju između nacionalnih sanacijskih tijela i svih ostalih dionika. Ali sad dozvolite da kratko pređem na takozvani bankarski paket Prvo bi željela komentirati nešto, komentirati amandmane koji su ovdje se zapravo podnose na sanacijski okvir koji se temelji de facto na iskustvima našeg odbora. Mi vrlo, vrlo budno izbliza pratimo sve rasprave koje se vode u ovom odboru Ekonu o bankovnom paketu. I primijetili smo da se kroz sve provlači, makar u različitim modificiranim oblicima, ali uvijek jedna te ista tema poput crvene niti, a to je pitanje proporcionalnosti. I moramo tu biti vrlo jasno. Ako želite nas da mi djelujemo proporcionalno i donosimo proporcionalne razmjerne odluke, onda nam morate dozvoliti i adekvatnu mogućnost diskrecijskog prava. To znači da sami protumačimo ovisno o individualnom slučaju što ćemo i kako napraviti u konkretnoj situaciji. Jer nisu sve banke jednake. To o tome će ovisiti količina i kvaliteta mrelova koje ćemo mi nametnuti, zatim rokova u okviru kojih to banke neke moraju odraditi i kao eventualno sam put kako ćemo popraviti eventualno kršenje releva. Dakle, potpuno je, mi razumemo da je prirodno da očekujete od nas da budemo proporcionalni i objašnjavamo uvijek svoje odluke i zašto smo se odlučili za nešto, koje se naravno donose uvijek na temelju suradnje sa nacionalnim sanacijskim tijelima i zatim se na specifičnim radionicama još dorađuju i objašnjavaju, bilo bi vrlo opasno unatoč tome e, onemogućiti nas ili ograničiti našu sposobnost da za svaku banku skrojimo posebno specifično rješenje i vidimo koliko treba subordiniranih ili nepodređenih mrelova svaka banka zasebno i kada jer e, to bi bilo potpuno protivno svim ciljevima proporcionalnosti i postizanja sanacije, provođenja sanacije. Dakle, vidite, dogod je ta fleksibilnost potrebna, a potrebna je, dotle mi moramo zadržati jedinstveno pravo da odredimo kako će se kalibrirati svi zahtjevi za mrelovima bez ikakvih ograničenja i kako bi mi sami iz našeg odbora mogli odrediti kako izgledaju eventualni lijekovi i da li ćemo i kad ćemo ukloniti zadnje ovo obavezno smjernice za mrelove i kako ne bi komplicirali u kasnije još e, zakomplicirali čitav nas okvir. A kad govorimo o okviru za određivanje mrelova, mi možemo samo preporučiti da se odmaknemo od trenutno dvorazinskog procesa, pri čemu bi naš odbor odredio ciljeve mrelova, a e, ne sad samo nacionalna sanacijska tijela. Uglavnom, da bismo bili e, konkurentni, mislimo isto tako da mi svoje odluke trebamo izravno bankama prenijeti. A sada bih e, prestala s ovim, jer čujem da se vrlo često spominja ona tema moratorija. Međutim, Mislimo da bi se to u širokom razmjeru moglo u drugu sanaciju, dakle drugu fazu sanacije tek unijeti to. Prema tome to ćemo preskočiti i doći do jednog zaključka. Neću sad govoriti niti o Edisu, dakle osiguranju bankovnih depozita što je nama jako, jako blizu i leži na srcu, kao što nećemo govoriti niti o temama zaštitnog mehanizma isto tako ili vrlo važnoj temi, a to je likvidnost dotičnih banaka koje su posrnule, a na njima se provodi sanacijski procedura. Međutim, umorana sam da će biti još šanse da se vratimo u vaš odbor pa da o tim važnim temama razgovaramo. A sada e, vam puno hvala na vašoj pozornosti. Hvala vama. Mislim da je ovo bilo vrlo zanimljivo uvodno izlaganje, pa sad možemo, mogu naše kolege početi. Prvo Luka Balc. Hvala lijepo. Evo, Europska komisija je ovog mjeseca objavila, objavila svoje prijedloge o lošim kreditima koji se ne, ne vraćaju. Non-performing loans. A mislim da je gospođa König još u ljeto 2016. nešto o tome napisala kad je rekla... The problem Dakle, da je to problem još onda je rekla koji se mora riješiti i da se čeka iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec, ali taj problem loših kredita ne nestaje. Dakle, to ste napisali i rekli prije dvije godine de facto. Skoro dvije godine je prošlo. I dugo ste čekali i mi u parlamentu smo dugo čekali, ali sad napokon došao prijedlog komisije u vezi tih loših kredita, šta s njima. Izvješće o napretku još uvijek polazi o jednom razini E, tih loših kredita u Europi od 950 milijardi eura. Vidite, to su agregirane brojke pred, e, e, mislim tu su onda agregirani brojevi o mrl u odnosu na to relativno mali. Prošlog tjedna je Središnja banka čaka Evropska rekla da namjerava na politički pritisak smanjiti ova očekivanja da će se smanjiti mrl Ali mislim da je to isto tako vezano naravno za obrazbu jedinstvenog sanacijskog odbora zapravo u onaj zadnji da kažemo element bankovne unije, a to je stvaranje Europskog monetarnog fonda. Međutim, upravo ako ti stari tereti i loši krediti nisu počišćeni i ako još uvijek nismo te rizike ograničili, onda pitanje kako ćemo s tim dalje. Zato sam vas to htio pitati. Šta biste nam vi kao šefica jedinstvenog sanacijskog odbora savjetovali? Kad se mi sad kao suzakonodavci bavimo sa tom temom redukcije smanjenja tih loših kredita, kako bi se pripremili za ovu zadnju i završnu fazu naše unije i e, zapravo postavljanje Europskog monetarnog fonda na noge. Hvala. Ja bih mogla sad reći da su ovi loši krediti tema za na, nadzor, a ne zapravo za nas. Dakle, tema za one koji izvrše nadzor u Europskoj središnjoj banci, ali ne bježim ja od toga. Razgovarat ćemo o tome. Dakle, trenutno je gospodarsko situacije dobro. Prema tome, nek se pozabave time baš sada ako to hoće. Ali da budemo fair, E, razina loših kredita se smanjila. Europska središnja banka koriste svoje, neki to zovu, moći uvjeravanja E, kad kontaktiraju s bankama i na taj način su uspjeli jako, puno, jako bitno smanjiti tu razinu. Čudo je kako se to događa da nije bilo isplaćeno, ali sad stvarno se moramo s time pozabaviti da se to temeljitije razriješi. Komisijni prijedlozi su dosta dobri, u tom smislu vrijedni, a pogotovo u onom dijelu u kojem smo mi pridonijeli, dali smo im onaj dio dokumenta o mogućim mogućnostima koje nacionalne vlasti, nacionalna tijela, e, šta oni trebaju učiniti. To je zapravo plan za njihov način postupanja. Međutim, unatoč svemu tome i našim idejama i sugestijama još uvijek nema čarobnog načina ni štapića koji će jednostavno te loše kredite, a da se pritom nije osjetio gubitak financijski ogroman ili da se nije od negdje naplatilo. Negdje novci moraju se odraziti i to mora biti kompletno jasno. E, pogotovo je to važno za svaku individualnu banku. Mislim da možemo reći da imate probleme sa, sa nasljeđem, a onda s druge strane probleme s onim kako ići dalje. To je jasno ta situacija zbog tih loših kredita nakon one ogromne krize. Jer vidite, ako dođe nova kriza, a mi nismo počistili, razriješili, makli ovu razinu loših kredita kojima smo sad opterećeni, nećemo preživjeti drugu krizu. Hvala. I ako ćemo imati tako nešto u obliku zaštite mjere, ne mislim da se to ne radi o razvodnavanju, nego o tome da ćemo napraviti obje na dobar način, dakle kroz dobar kanal, a to je kroz donošenje zakona. Jako von kada je sljedeći. Da, hvala vam gospodine predsjedniče, poštovana gospođo König, veliko je zadovoljstvo vas ovdje imati kao gosta. U svom prvom pitanju bih se htio vratiti na izvješće Europskog revizorskog suda. I mislim da se sada nalazimo upravo u, sve te rasprave o MRL-u I mislim da bi bilo doista vrlo korisno da smo imali e, čitav niz senatskih planova sa odgovarajućim odredbama o Emrelu koje bismo još imali na raspolaganju kako bismo malo bolje onda mogli kalibrirati ove argumente koje iznosimo o Mrelu u kontekstu na koje ne utječe samo iskustvo iz financijske krize i žao mi je zbog toga. Naime, nažalost, više na to ne utječe taj cilj da se pobrinemo da čak i one najveće financijske institucije moraju se moći sanirati. I moje pitanje vama je stoga kako se mislite pobrinuti da barem što se tiče doista velikih banaka, da se malo brže približimo tom cilju da imamo stanske planove koji će potpuno biti u skladu sa propisima i kako da imamo neki proces pomoću kojeg možemo procijeniti, a ne znam bi li to trebalo učiniti neka institucija Europske unije ili na kraju krajeva netko drugi, da dakle procijenimo jesu li ti stanski planovi koji će biti u potpunosti skladu s propisima doista dobro funkcionirajući planovi koji će učiniti od toga da svaka banka može propasti, da se može sanirati. Dakle, to je ono što se tiče izvješća Europskog suda. Drugo pitanje tiče se revizije ESAS, dakle nadzornih tijela Europske unije. Tu me zanima, mislite li da uzevši obzir vaše iskustvo, bilo dobro kada bismo imali jedinstveno sanacijsko tijelo i za velike središnje druge ugovorne strane u budućnosti. Hvala. Počet ću sa prvim pitanjem. Mislim da imate u potpunosti pravo. Još nismo stigli do toga da imamo u potpunosti dovršene sanacijske planove koji su u potpunosti u skladu sa svim propisima i to za sve banke. To je točno što se tiče dva područja. Djelomično je zato što je većina velikih banaka imala velike već rezerve naplativih zajmova. Dakle, kada smo mi rekli da postavljamo ciljeve što se tiče minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, onda možemo vidjeti da otprilike za polovicu banaka za koje imamo sad obvezujuće e, ciljeve po pitanju mrel dobro, taj se može smanjiti kroz vrijeme, ali za pola od njih e, nam ne treba nikakvo tradicijsko razdoblje, one već ispunjavaju te ciljeve. Ali to je samo djelomično pobjeda, zato što to znači da će se naš cilj u budućnosti mijenjati, ali moramo reći da je određen iz banaka spreman. spreman. E, nekima je potrebno dvije godine najvjerojatnije što se tiče njihovih financijskih planova kako bi se onda približili ovim ciljevima MRL-a koje mi zahtijevamo. Za neke banke će to možda trajati dulje, a za neke je to vrlo dug put. Sada moramo vidjeti, dakle, ako netko nema potrebnu kvalitetu MRL-a e i odgovarajući mrel, da to znači da ta banka neće biti solventna. Dakle, to je točno i za ono što ste vi spomenuli. Treba vidjeti čine li zanatski planovi doista to da su te banke onda solventne jedinstveni sadski odbor je za to nadležan, i, ali isto tako i kolegi za većinu banaka kako ste vi spomenuli. On je taj koji odlučuje o tim planovima. Dakle, imamo i te, ta nacionalna sanska tijela izvan europodručja, a imamo i taj proces posredništva ako netko misli da plan ne odgovara propisima. Ali kao što sam rekla, to je jedno putovanje i uvijek sam isto tako jasno rekla da ovi ciljevi koje smo se mi zadali 2018. godine da su predstavljali samo jedan korak na tom putovanju i da će trebati uslijediti i drugi podaci. kvaliteta prije svega, ali možda isto tako i da što se tiče kvantitete. Što se tiče revizije e, nadzornih tijela Europske unije, od samog početka ja imam snažen osjećaj da kada se radi o nekoliko onih velikih središnjih drugih ugovornih stranaka koje, su, su međunarodne po prirodi, a imamo samo nekoliko država članica u kojima se nalaze uopće CCP-ovi i da njih uključimo u taj proces e, oporavka i sanacije međunarodno gledano, a prije svega uzevši i države članice u kojima se te te CCP nalaze, to bi bilo za mene smisleno, ali prvo bismo možda trebali krenuti sa oporavkom pa onda prijeći na sanaciju. Ali jasno je da CCP-ovi, se više drugovne strane, da su važan dio ekosustava banaka i da na njih ne možemo gledati kao na tijela koja su u potpunosti odvojena od banaka. I stoga ja i cijenim vašu e, klauzulu reviziji s kojom onda možemo se dodatno baviti tim pitanjem. Hvala, gospodin Luke. Ne, gospodin Zile. A, da, ali on nije tu. I totally misunderstood what you told Nisam dobro shvatio što ste mi rekli. Dakle, Ramon Tremoza je onda sljedeći govornik. No, uh, thank you very much. Oh, sorry. Uh, Koenig. Hvala vam. Gospođo Koenig, dobrodošli opet u parlament. Samo tri pitanja. Prvo pitanje što se tiče talijanskih izbora. Zabrinjava li vas činjenica da je stranka koja je povijedla na izborima, stranka koja je protiv Bejlina. Imate li tu neko mišljenje o tome? Bilo bi nam drago čuti vaše mišljenje? I drugo pitanje vezano uz Latvijsku banku ABLV. E, prošlog mjeseca je Središnja banka rekla da je ta banka i e, podružnica u Luksemburgu bila pred bankrotom, no e, Europska banka je mislila da ne treba pomoć sa europske razine i da to nije u nacionalnom interesu. Možete nam reći zašto je tome tako? Isto tako, koja je pravna posljedice za bankovnu uniju zbog toga što je Luksemburški sud odbio da razriješi tu podružnicu e, banke ABLV kao što je Europska središnja banka odlučila. I još jedno pitanje, prošlog prosinca ste e, Španjolskom istražnom odboru o e, financijskoj krizi rekli da što se tiče procjene Deloita o Banku Popular, da će to izvješće biti na raspolaganju rano ove godine. Na kada će se to javno objaviti, jer znate da odgovarajući propisi kažu da Europska središnja banka mora provesti takvu procjenu što prije moguće, nakon što dođe do sanacije. A to je bilo prije više od devet mjeseci. Hvala. Da krenemo od ove zadnje točke, već sam spomenula u kratkom uvodu da mi kao i vi e, čekamo s nestrpljenjem na tu procjenu. Ja sam se doista nadala da ćemo to imati u veljači ili ožiku, bi sad ožujak nije još e, završio, ali ipak. Ta procjena je nezavisna i mi smo rekli da želimo da ta procjena bude nama dostavljena što prije moguće. Ali mi nismo ti koji pišemo to izvješće i ne možemo ništa drugo učiniti osim e, ih na to pozvati. E, najnovija informacija koju ja imam govori o travnju, ali opet treba i tu biti e, pažljiv, zato što sam prije imala veljaču kao rok. Druga tema danas izbori. Pa ja poput vas promatram izbore u različitim državama članicama i birači imaju pravo izraziti svoje mišljenja. A sad ćemo imati vladu i onda ćemo vidjeti što će se dogoditi. Dakle, neću komentirati talijanske izbore. Latvijska banka, da pojasnim, zajedno sa nasilnim kolegama, dakle, s kolegama iz Latvije i iz Luksemburga, s njima smo već 2017, zapravo već i 2016. godine raspravljali o toj banci jer smo mislili da ta banka nije od kritičnog značaja niti za latvijsko gospodarstvo, niti za Europsku uniju, da je dakle premala banka, te da ne predstavlja prijetnju financijskoj stabilnosti u Latviji. Iz razloga što je ta banka imala najme vrlo neobičan poslovni model. Više od 80% štednih pologa u toj banci su bili štedni polozi od strane e, državljana koji nisu e, iz Europske unije, prije svega su to Rusi, Ukrajinci, dakle štedni polog iz drugih nezavisnih država. I stoga ta poveznica sa latvijskim gospodarstvom nije bila jako snažna. Iz tog razloga smo na kraju i zaključili kada je donesena odluka da će ta banka uskoro propasti ili da bi mogla propasti, da ćemo pogledati sanacijski plan i onda smo odlučili da ga nećemo promijeniti. Zatim u eh, uslijedilo što drugo. ja sam umeđu rekla da moramo priznati da imamo jedan eh, europski sustav eh, jedinstvene sanacije, dakle SRM, BLD i tako dalje, ali pojedini sanacijski zakoni su nacionalni zakoni i ovo je vrlo neobičan slučaj i zbog toga je Luksemburski sud odlučio na temelju činjenice da je ta banka solventna, dakle da ima dobar kapital, da ima dobru kvalitetu svoje imovine, to je vrlo, vrlo mala banka, ali ona nije likvidna, dakle ne može isplaćivati E, potraživanja zato što ne može likvidirati imovinu koja je nominirana u američkim dolarima i da zbog toga sud može zadržati moratorij, ali da nije u stanju proglasiti tu banku kao banku koju treba likvidirati. To je dakle prema nacionalnom zakonu i to je ono što moramo jednostavno prihvatiti. U Latviji je situacija drugačija, tamo je banka odlučila da će na dobrovoljnoj osnovi se banka likvidirati, to su odlučili e, tamošnji čelni ljudi, to će se i provesti. Iz toga smo zaključili sljedeće. Harmonizacija tog dijela zakona o nesloventnosti je nešto što bi bila bolja opcija. Hvala, gospodin Zile. Želite li sada preuzeti riječ? Da, hvala. Ovo je zapravo uh, bio jedan dio pitanja kojeg sam ja uh, htio postaviti, ali evo nažalost se dva odbora odvijaju isto vrijeme i kad kad zastupnici moraju biti na oba odbora. Hvala vam na vašim odgovorima. Ja sam nažalost čula samo dio tog odgovora, ja naime dolazim iz Latvije također sam vas eh, samo htio postaviti pitanje vezano uz ovaj nedavni slučaj banke ABLV i situaciju u Latviji. Ali još i više nešto o jednom s time povezanom pitanju. Naime, ta banka ABLV koja je druga najveća banka u Latviji, je politički proglašena kao neznačajnom bankom, kao nesistemski važnom bankom kada se radi o gospodarskom finanskom e, sektoru Latvije. I nije u javnom interesu bilo da se ta banka i dalje zadrži otvorenom i zbog toga se nije krenulo sa mehanizmom sanacije. Možda bismo mogli zapitati kakva je situacija u drugim malim državama članicama koje imaju slične takve e, manje banke. Naime, onda isto tako ne bi onda morali podnijeti te slučajeve u okviru mehanizma za, sanaciju. Ne smatrate li da je to možda problem? I jedno s time je povezano pitanje koje ste možda već i odgovorili što se tiče te funkcije borbe protiv pranja novca, to je i dalje nešto što ovisi o državama članicama. Dakle, kao u slučaju Latvije, kada je bankovni sektor jako uključen, jako aktivan u poslovanje sa eh, kapitalom od, od državljana izvan Europske unije, da to onda može također eh, samo nekoliko dana u se skriviti bilancu platnog računa te banke i možda bismo trebali penjeti eh, to donošenje odluke na razinu Europske središnje banke, to, ta razina odluke trebali se krenuti sa pokretanjem mehanizma u sanaciji da ili ne, a ne da se to odnosi samo na najveće banke. Vaše pitanje, najveća banka ili druga predu velika banka u nekoj državi članici hoće, hoće li doći do toga da se te banke nikad neće sanirati? Ne. Tu bih rekla jasno da ne. Naime, banka ABLV je bila vrlo specifična banka i to je ono što sam i prije govorila, dakle više od 80% pologa u toj banci e, bili su u vlasništvu nedržavne Europske unije. Dakle, mogli smo reći da je to banka koja nije bila jako integrirana u latvijsko gospodarstvo. Dakle, nije se radilo niti o privatnim kućanstvima, niti o kreditima koji su dani latvijskom gospodarstvu. Prema europskim standardima ja ne bih rekla da je da zato što je mala banka da zato nije obuhvaćena tim mehanizmom. To je slučaj, čak i ako je banka mala, ako je ona jako integrirana sa nacionalnim gospodarstvom. I to je uzgledečeno bila odluka koju smo donijeli potpuno u suglasnosti sa uh, latvijskim i luksemburškim kolegama. A drugo pitanje vezano uz borbu protiv pranja novca, da se to obuhvati na europskoj razini, a ne na nacionalnoj razini. Mislim da to nije na nama, jer jedinici ministarski odbor nema tu funkciju, to je jasno. Ali naravno da postoje minusi i plusevi. I kada se radi o ovoj situaciji, onda postoji ta velika prednost, a to je da nadzornik e, ima zadnju riječ i kada se radi o tim rizicima po pitanju reputacije tijela. Evo, ja bih to, to mogla reći. Hvala, Hvala. Dakle, prošlo je više od tri godine od kad smo uspostavili SRB, a još i više od kad smo uspostavili druge institucije koje su sastavni dio bankovne unije. I mnogi se sada postavljaju sljedeće pitanje. Vidjeli smo u Italiji da stvari nisu baš bile normalne zato što je opet pružena državna potpora, iako smo obećali da je gotovo sa tim spašavanjem javnim novcama banaka. Zatim smo imali i slučaj Banko Popular, gdje smo čuli da podaci koji su institucijama stali na raspolaganju kako bi doista riješili taj slučaj nisu u bili, dos, su bili u potpunosti nedostatni, da ste bili zapravo sretni jer ste našli nekoga tko je platio te eure i sada imamo taj novi problem. Sada ćemo da sustav ne radi, jer jedna relativno mala banka u Latviji zbog problema sa panjem novca nije nije bila u stanju nastaviti s poslovanjem i vlasti sada ne znaju hoće li donijeti tu odluku da je ta banka pred bankrotom. Moje pitanje je zapravo jednostavno, gospođo Kani. Kada će konačno taj sustav funkcionirati? Kada ćemo konačno imati jedan normalan sustav, slučaj koji će pokazati da sustav djeluje kao što smo obećali građanima? I na kraju krajeva što nama vi možete reći, nama kao zakonodavcima, što vam je potrebno kako bi taj sustav konačno počeo funkcionirati. Htio bih čuti vaš popis želja i veselim se tome. Hvala vam na pitanju. Samo da pojasnim, u slučaju Banko Popular, ja sam u jednom trenutku izjavila da smo čak i u tom slučaju shvatili da bi podaci mogli biti problem, ali podaci nisu bili problem u tom konkretnom slučaju zato što smo uspjeli riješiti to pitanje. Mislim da se slučaj Banko Popular može iskoristiti e, za mnoge argumente, ali to je svakako bio slučaj e, koji je bio klasičan. Imali smo i kupca. Da nismo imali kupca, onda bismo morali razgovarati o financiranju i sanaciji. Evo, to je jedno otvoreno pitanje koje još uvijek na mom popisu želja. Taj latvijski slučaj također me dovodi do jedne želje. To je nešto što smo već prije priznali, a to je da imamo europski sustav sanacije, ali da su zakoni o nesloventnosti nesolventnosti nacionalni. Dakle, to načelo da niti jedan e, e, vjerovnik ne bi trebao biti zapostavljen, ovisi zapravo o tim zakonima o nesolventnosti, a u ovom slučaju kada imamo jedan vrlo specifičan slučaj, neobičan slučaj, kada se radi o jednoj odluci da je banka pred bankrotom ili bi mogla bankrotirati, pa to je nešto dakle što se ne može odraziti lako u tim nacionalnim zakonima i to je nešto moramo riješiti. Na našem popisu želja je svakako to da sada nastavimo s radom i da sada provedemo to zapravo nije naš popis želja, to je naš popis domaće zadaće, da dakle provedemo MREL, ali ja bih isto tako zamolila da nam date dostatnu fleksibilnost ali isto tako i određen realizam. Naime, mi nećemo to moći sve napraviti u roku od godinu dana. Dakle, za to će biti potrebno vremena, no važno je da se krećemo u pravom smjeru. Evo, moj popis želja bi mogao biti duži od toga, ali evo, ti zakoni o neslovetnosti to treba riješiti, e, financiranje i sanacija, to treba riješiti i da se riješi i BRRD2, kako bismo mogli reći da ne postoji nikakav izgovor za nekoga da kaže ali čekajte, dolazi novi zakonodavni paket koji bi mogao sve to iz korijena promijeniti. Dakle, to je isto tako na mom popisu želja. Ja mogu samo reći da je moj sin mnogo otvoreniji kada se radi o popisu želja i da je mnogo zahtjevniji, te vas ja pozivam da također budete i zahtjevni prema nama, Biću. You have been very demanding, I vi ste jako zahtjevni, kaže predsjednik. Vi biste tu birali što biste primjenjivali zakonodavstva i to je malo neobično. Održali smo u tome već dugu raspravu, da imamo različite stavove. Um, uh, now, Mr. Yes, Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch Frau hvala vam, gospodine predsjedniče, hvala vam, gospođo König, na vašem izlaganju i na tome što nam dajete priliku da vam postavimo određena pitanja za manji politički klub kao naš Guengel je kad kad vrlo teško e, progurati neke teme koje su nam važne, ali ova ovlasti srb a su dosta visoko kao prioritet na našem popisu želja. Evo, s tim želim reći kolegama iz zelenih da i mi imamo kad kad popis želja i da onda pokušavamo njih politički progurati. Dotakli ste se mnogih točaka u vašem izlaganju i stoga su moja pitanja samo dodatna pitanja a time bih dao i priliku kolegama i kolegicama da dobiju od vas određenu, određene smjernice, određen savjet. Naime, moje prvo pitanje tiče se onoga što ste već spomenuli, a to je dakle revizija BRD-a. To je jedna od tema o kojima se ovdje raspravlja među klubima zastupnika. Naime, kako ćemo definirati eh, MRL za pojedine banke, konflikt se odvija tu između zapravo veće fleksibilnosti s jedne strane ili strožih pravila s druge strane. Prema vašem mišljenju, ide li prijedlog komisije o reviziji BRD u pravom smjeru ili biste htjeli veću fleksibilnost za jedinstveni sanacijski odbor kako bismo imali dostatne zaštitne mehanizme za MREL? Dakle, treba li vam tu više manevarskog prostora? jedno drugo pitanje tiče se toga, smatrate li vi da bi e, ti dugovi koji se tiču mrela trebali biti podređeni drugim dugovima. I hvala vam na odgovoru. Hvala na pitanju. Slažem se o brd 2. Sada govorimo dakle o prvotnom paketu. Bila su to dva pitanja vezana u MRL. Dakle, ovaj učinak eh, za ove velike sistemske banke primjene ovog pravila, dakle, minimalni zahtjevi dakle za određeno gospodarstvo u eh, državnom, u državama članicama, to je nešto što, što nas je zabrinulo, a drugi dio diskrecijsko pravo. Ako želimo primjenjivati e, mogućnost sanacije, dakle ovdje nije riječ o pukoj kalkulaciji, to se, to, mora, to pokušava učiniti banke podložnima tom postupkom. Dakle, riječ je o uzimanju u obzir različitih složenih čimbenika i podređeni MRL je kvalitetniji MRL zato što rješava dakle ovo pitanje namirenja vjerovnika. Dakle imamo starije, red starijih vjerovnika, oni koji žele sudjelovati, oni želimo na taj način, dakle, bailinom stvarati dodatni problem umjesto rješavati ovaj postojeći. Da, ova, ovaj popis želja koji smo već spomenuli sa gospodinom Gigoldom je nešto na čemu bi se moglo poraditi, ali zasigurno je potrebno više fleksibilnosti u svemu ovome. Potrebna je i veća jasnoća kada govorimo o unutarnjim MRL-ovima. Imamo dakle jednoj skupini MRL-ova nešto u čemu imate vlastiti interes dakle, prepozicioniranje nekih dijelova MRL-ova. Ta pravila mogu biti izuzetno stroga, dakle bavit ćete se time institut po institut ili možete biti nešto manje, dakle ambiciozni, onda to se objedinite u jednu skupinu. Hajmo sad riječ pobjedniku Markovali. Hvala i Hvala Ramonu što je iskazao zabrinutost, evo ne bi ga trebalo biti strah glasa naroda, trebalo bi ovdje raščistiti eventualne sukobe interesa ovih neovisnih tijela i upravo o tome, tu, tu moj pokret e, želi unijeti jasnoću. Dva pitanja za vas. U ocjenama, dakle u vrednovanju MRL-a, kako uzimate u obzir različite modele kalkulacije rizika koje postoje u europskom bankovnom sustavu. To nije niš, nešto nimalo jednostavno. Zanima u kom pravcu se ide. I e, evo jedan moj evergreen. A to je pitanje, dakle, obveznica, gomilanja obveznica. Govorimo ovdje o MPL-u, dakle lošim kreditima, ali ovdje imamo i tržište od 950 milijardi, dakle tih loših kredita, ali tu je tržište derivata mm, gdje se bilježi rast, dakle aprecijacija je dobra, međutim tu bi se situacija mogla brzo urušiti i tamo je 6800 milijardi i 453 tisuće dakle, milijardi potencijalnog gubitaka. To je velika izloženost primjerice francuskih banaka mogućnostima gubitka, pa me zanima kako, što poduzimate da biste dali jednu ozbiljnu ocjenu, ocjenu oslobođenu sukobu interesa vezano za ovu problematiku što je po meni, koja je po meni sistemska pojava. Dakle, govorimo o lošim kreditima, a čini se da, jer se čini da potpuno zaboravljamo jedan drugi sektor. I Mogu vam doista ovdje istaknuti da se da ne zaboravljamo ovaj sektor, već smo se dotaknuli ove teme na nekim drugim sastancima. To je pitanje za nadzornike, dakle ocjena kreditnog rizika i odgovarajuća struktura kapitalnih zahtjeva. Dakle, derivativi, nelik, e, nelikvidna imovina, dakle sve u kontekstu mogućnosti sanacije, kako se pozabaviti tim pitanjima. Tu doista poduzimamo evo, zanimljive radnje, sudjelujemo u tome. Pokušavamo vidjeti kako Mm, dakle, rasplesti ovo klupko sa derivatima. Kao što znate, u, tu su glavno radi o kolateralima. Dakle, koja, je struktura imovine i tako dalje. To je dio našeg posla, ali je povezano sa dužnostima nadzornika. Dakle, govorimo opet o ocjenjivanju, vrednovanju. Oni pomenjali dobar posao. Te potom mi moramo vidjeti kako bismo da tu razdvojili ovu strukturu, dakle govorimo o portfeljima različitih institucija koje eventualno ulaze onda u postupak sanacije. Thank you. Um, Barbara Kappel. Danke. Barbara Kappel. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam, gospođo König, za EDIS i naplativi zajmovi koje ste već spomenuli, Vi ste nedavno u jednom intervju u Velači u časopisu Večer Svoha rekli da ste za europski sustav zaštite štetnih pologa, iako je to nešto što je dosta kontroverzno nekim državama članicama, upravo e, primjerice neki predstavnici štednih banaka, Raiffeisen i tako dalje, traže e, da se prvo naprave određeni koraci prije nego što se pređe na EDIS, dakle da se e, riziko može kontrolirati prije nego što se riziko može podijeliti. Isto tako, Imali smo od prošlog tjedna jedan akcijski plan za razgradnju naplativih zajmova u bankovnom sektoru i u tom izvješću se spominje niz mjera, između ostalog i e, jedan, jedno dostatno pokriće gubitaka u budućim kreditima kroz izmjenu CR-era ili dani razvoj sekundarnih tržišta za loše kredite. A vidimo da imamo preko 950 milijardi eura takvih naplatnih zajmova, dakle to je dalje jako visoko i stoga vas želim pitati sljedeće, vi imate iskustva sa eh, sanacijom eh, poslovnih banaka, zar ne bi bilo vrlo nesmotreno uvesti eh, i jedinstvenu zaštitu štenih pologa prije nego što se ne razgrade ti zajmova zajmovi i prije nego što se spriječi nakupljanje novih nenaplativih zajmova. U Italiji, u Grčkoj e, neke banke nisu e, poduzele dodatne korake kako bi smanjili razinu naplativih zajmova. Jedan zajednički sustav e, štednih poluga bi zapravo povećao taj rizik da banke koje imaju veliku količinu naplativih zajmova dovedu cijeli sustav u neprilike. Pokušat ću ovdje objasniti zašto predlažemo dakle, Europski sustav zaštite depozita. Kada pogledate ovaj okvir, dakle imamo jedinstveni mehanizam nadzora, sanacije, evo, to je moja lista želja za MRL. Jedan od elemenata te liste jest i kako što će se dogoditi u zemlji domaćinu ukoliko određena bankovna grupa dakle E, propadne, kako će se to odraziti na filijale. Dakle, to će postati nacionalni problem. Tu, tu je, s tim je povezano i pitanje depozita. Dakle, tu je postupak sanacije se provodi u europskim okvirima. Dakle, moj odgovor je, koliko doista želite da ovo bude okvir Europske bankovne unije, ono tu ulazi sustav depozita, odnosno jamstava za depozite. To bi trebao biti evropski sustav kako bismo se mogli osigurati da ovdje nema negativnih utjecaja sa nacionalne razine. Podjela rizika se nalazi na jednoj e, strani, dakle smanjenje rizika na drugoj. Ali u neku ruku se ne slažem s vama kada kažete da se ništa nije dogodilo po pitanju MPL-ova. Mislim da su se države članice pozabavile toga. Dobro, time. Dobro, mogli bismo biti ambiciozni ili reći još se mnogo toga mora učiniti i to se mora brže napraviti. I tu pozdravljam ono što su se Europska središnja banka i komisija učinile u posljednjih godinu dana, dakle rekli da se tu moraju ubrzati stvari, to ćemo tek ocijeniti. A pitanje je, hoćete li čekati da se ovaj prvi dio dovrši pa ili ćete pokušati nešto napraviti i nadati se da će prijedlog komisije ići u tom pravcu. Vidjet ćemo u kojem pravcu ide rasprava. Ali da, mislim da je potrebno obuhvatiti oba ova elementa koje sam spomenula. Thank you. Hvala Danuta. Hvala vam. Gospođo, dakle, uvijek je zadovoljstvo ovdje vas ugostiti. samo nekoliko riječi o Marelu i Telaku, dakle, u kontekstu Brexita. Riječ je, dakle, o instrumentima osiguranja imovine, dakle, e, Ujedinjena kraljevina više tu neće trebati dakle ispunjavati te uvjete, to neće trebati biti dakle obuhvaćeno ugovornim obavezama. Pa me zanima kako bismo rješenje mogli ponuditi dakle za ove nove ugovore koji će se sklapati i za one koji su dakle koji tek trebaju stići na registraciju. Imamo dakle izmijenjenu BRD direktivu. Što sam rekla? Bio je moratorija, ja sam rekla memorandum pa vam se ispričavam. Čuli smo što misle predstavnici industrije, ali tu su i amandmani kolega u kojima vidimo što ih zabrinjava, a to je pitanje trajanja. Onda smo čuli Daniela Enuija, dakle, on je govorio o ime nadzora, da je to jako koristan instrument, pa mene zanima kako vi gledate na ovo. Thank on Hvala, evo prije svega ću odgovoriti na pitanje o Brexitu. Započeli smo prošle godine sa upozorenjima bankama. Morate se spremiti na najgore. Dakle, oni će poslovati po svojim lokalnim pravilima, dakle, engleskim pravilima. Imamo velik broj obveznica koje su izdane u tom sustavu i one mm, više neće, one se više neće kvalificirati za MRL neke imaju već te klauzule koje ste spomenuli, ali sve ono što se sada izdaje bi trebalo sadržavati tu klauzulu. Ja bih htjela da dođu do međusobnog priznavanja, dakle, e, odluka, dakle, da to bude uzajamno. Međutim, jedino što sada možemo učiniti je da upozorimo banke da kažemo da se ova klauzula mora uvrstiti u ugovore ukoliko dođe do daljnjeg udaljavanja ukoliko ne, ne nađemo neko zajedničko stajalište, odnosno priznavanje. Drugo pitanje, dakle, vezano uz moratorij. U SRB-u Mislimo da je riječ o vrijednom instrumentu koji se neće koristiti sada baš svaki put, ali postoji, dakle stoji na raspolaganju. Mi smo ga koristili u ovom latvijskom slučaju. To je omogućilo banci da prikupi potrebna dakle, likvidnost. ono se može koristiti u nekim drugim slučajevima. Dakle, odluke povezane sa mogućem dakle, bankrotom financijskog tijela i dakle donošenje odluke o sanaciji. Tu treba postojati dakle i ovo i ovaj alat koji ima ovu široku mogućnost primjene, dakle stajati na raspolaganju, da kako bi se, tu možda nećete spriječiti odljev novca, ali u tih nekoliko dana koje možete tu, je važno imati na mogućnosti, da imate dakle mogućnost djelovanja od nekoliko dana koji ovaj instrument otvara. Dakle, imamo tu na raspolaganju različite protokole, možemo dakle to navesti u izuzećima dakle od ove primjene e, moratorija ovu dakle kolaterizaciju dakle ugovora A to nije instrument dakle, koji se koristi za ove globalne sistemski važne banke, riječ je o financijskim institucijama, dakle, koje, gdje je potrebno dakle, urediti sanaciju. Hvala lijepo. Prvanš Berez. Merci. Euh, Hvala vam. Htjela bih se vratiti na ovaj slučaj Latvijske banke. I zbog toga što mislim da još uvijek nismo zapravo uopće istražili taj slučaj, da vidimo kako se tu odvijala, odvijala ta veza sa SSM-om. Naime, stvari su se jako brzo odvijale u proteklim slučajevima, talijanskim, španjolskim slučajevima banaka. Smo si postavili pitanje vezano s to kako su se prenijele neke informacije iz SSM-a i SRB-a. U ovom slučaju imam osjećaj da uopće nismo u tom kontekstu i htjela sam s vama kako se to dogodilo. Kao drugo, rekli ste da morate i e, promotiti to pitanje reputacije banke, da ne možete gledati samo ove druge aspekte, već da morate uzeti u obzir i reputaciju banke. Tako se odgovorili na pitanje jednog mog prethodnog e, govornika, jednog kolege. A u e, uredbi koja je temelj vašeg rada, se koristi ta riječ reputacija, ali samo na jednom mjestu i ne u ovom smislu u kojem ste vi upotrebili tu riječ. Zanima me dakle kako možete ići u tom smjeru, kako biste svladali tu uh, prepreku koju imate pred sobom, ako kažete da morate nadzirati, to jest uh, imati na umu također i uh, djelovanja različitih financijskih institucija prema pranju novca. Dakle, vi kažete da to vi nije u vašim ovlastima i stoga koristite onda tu riječ reputaciju kako biste zaobišli tu temu. Koristili ste jednu drugu riječ, poslovni model, ali trebali bismo biti precizniji, trebali bismo i u vašoj raspravi sa SSM-om e, reći da imamo sad isto tako i to na raspolaganju kao lat, da se time možemo baviti. Bili su nam potrebno određene smjernice, trebali promijeniti zakone. Dakle, trebamo vidjeti koji ćemo zaključke e, izvesti iz tog latvijskog slučaja, uzevši u obzir dakle kakav je, kakva je raspodjela nadležnosti između država članica Europske unije što se tiče borbe protiv pranja novca. On se tiče dakle prvog dijela pitanja, odnosno za a i SRB-a. Dobili smo priopćenje o tome kada i mediji, dakle došlo je priopćenje iz SAD-a tamo je stajalo da su oni prvo osumnjičenici, dakle to još nije osuda ali evo, postala je osuda. Odnos SSM-a i ovog slučaja bio, a pa mislim, sjajan. Mislim da je to bilo u znaku uske suradnje od samog početka. Riječ je o kratkom vremenskom roku. Kada sam rekla da trebamo to na to gledati u širem kontekstu, onda mislim na pitanje reputacije banke, a to nije nešto na osnovu čega donosimo odluku o tome hoće li se krenuti u sanaciju. Mi uvijek ohrabrujemo svoje timove, poručujemo im kada gledate na tu banku, e, uzmite sve u obzir, e, nemojte gledati samo brojčane podatke, gledajte malo kakav je njihov poslovni model, kako postupaju, kako upravljaju rizicima, kako su se tu donijele odluke. Reći da kako o, temu, o temi koju bi se treba baviti SSM, dakle analiza poslovnog modela, dakle upravljanje bankom. Ali ne može se naštetiti ukoliko se mi pozabavimo tim pitanjima kada govorimo o mogućoj sanaciji banaka. Dakle, borba protiv pranja novca, to je nacionalna dakle, kompetencija i zakonodavac mora odlučiti hoće li to tako ostati ili će biti podignuto na evropsku razinu. Vezano uz smjernice. Ovo je bio jedinstveni slučaj, trebalo bi podići svijest i reći da ovo doista nešto može biti prijetnja banci i to, to, tome treba govoriti. Doista ne znam što je tu naš tim mogao više učiniti. Um, Hvala lijepa. Pitanje kolega. Hvala. Mene zanima nešto u vezi grčkog bankovnog sustava. Ja sam sam dolazim iz Grčke i mislim da našim bankama trenutno ide bolje u Grčkoj, da polako cijeli bankovni sustav polako, ali zaista kontinuirano nadrasta i nadilazi probleme koji su nastali sa velikom krizom 2008. Međutim, i dalje imamo jedan dosta veliki broj loših kredita i dalje imamo jako male depozite u bankama. Prema tome, kako mislite da bi se najbolje razriješio grčki problem? Jedan sustav ranog upozoravanja ili bi to mogli možda nekim općim pristupom i općim odredbama riješiti ili nekim specifičnim. Obično pokušavam ne komentirati specifične sustave pojedinih članica, ali kad pogledate naše odluke o mrl u i sve ono što smo mi objavili u našoj politici djelovanja za 2017. to smo i rekli da nećemo nikakve obvezujuće odluke o mrl ovima za banke koje se još uvijek nalaze u fazi restrukturiranja objavljivati. I to iz čitavog niza razloga. Ka, jer postizanje potrebnog MRL-a nije nešto što mogu odmah preko noći ostvariti. Prema tome, kad to imamo pred očima, još uvijek morate i priznati da su sve banke koje su u našem području djelovanja ili koje bi potencijalno trebalo otiču sanaciju ako ne uspije, ako postanu ne uspiju ostvariti potreban MREL, onda znate da mi to ne gubimo iz vida i da su one i dalje u našem djelokrugu i prema tome to vam je ujedno i odgovor na vaše pitanje. Neće ih se pustiti da baš propadnu skroz. A sada kolega Gonzales. Hvala. Dobrodošli u Europskom parlamentu, gospođo kao prvo hvala vam na vašem strpljenju, a hvala i drugim kolegama u ovom odboru. Zatim hvala vam na predstavljanju izvješća kuće Deloitte. To je bila jedna vrlo opsežni tretman, minuciozni tretman te banke, da kažemo. Vi ste sve temeljito provjerili i zatim vršili priličan pritisak da se izvješće Deloita brzo objavi. A sad vrlo konkretno pitanje. Vi ste insistirali na tome da se postigne, da je, da se, da je neophodna jedna harmonizacija stečajnog zakona kako bi se olakšala procjena toga da li se neka banka ide u sanaciju ili, će, ili se preferira da ode u stečaj. Dakle, usklađivanje, harmonizacija stečaja, zakona o stečaju je vrlo bitna, slažem se. Međutim, mislim da je još isto tako barem važna i zajedničko osiguranje depozita štednih. Postoje tu različiti sustavi unutar Unije. I mislim da te različite politike kako bi se problemi riješili. Mislim da se to dodatno otežavanje ako recimo jedna banka <clears throat> zapadne u probleme. Dakle, kako vi gledate na zatim postupak pregovora oko Edisa, dakle našeg sustava za osiguranje štednih depozita. Odnosno, kako vi gledate ovo reosiguranje nacionalnih depozita? Jer e, nadzor, bankarski nadzor i cijeli zakon, odnosno propisi o sanaciji, ne, ne žele samo općenite odredbe, iste odredbe za sve, nego zapravo gledaju na vrlo specifične slučajeve, pojedinačno. I dakle, iz te vaše filozofije bi jedina logična konsekvenca bila da se osiguraju štedni ulozi. I ne znam, ne znam da li je bolji sustav da se pojedina banka tu izvodi i ona rješava ili je bolje rješenje da se linarno osiguraju depoziti. U ovoj fazi ne komentiramo takve stvari i sad nećemo ulaziti u to koliko se investitora čeka da uđe eventualno u Banko Popular. Ali mi ne možemo sad ništa učiniti više od onog što smo napravili, a to je da se držimo izvješća Deloita i da ih požurimo da svoju treću evaluaciju što je prije objave. A inače, mi smo se već i zalagali za harmonizaciju zakona o stečaju kako bi se osiguralo da nacionalni propisi o stečaju doista se uklapaju u naš okvir o sanaciji, za sanaciju i da osiguramo da za sve zemlje članice budu iste šanse, odnosno da budu isti ishodi koji ide u sanaciju, koji ide u stečaj i da se to na isti način odradi. A sad u ovom trenutku to ne bih vezivala za EDIS, nego rekla da u čitavom nizu zemalja članica imate više od jednog e, postupka, imate različite procese stečaja. Mi ovdje trenutno imamo 19 plus, dakle više od 19 različitih načina e, stečaja. Kod Edisa mi je jako drago da je komisija pokušala i uložila sve napore da deblokira raspravu o tom Edisu među zemljama članicama. U ovoj prvoj fazi smo već došli do e, ovog ključnog problema a to je mutualizacija, odnosno prijenos i objedinjavanje doprinosa u jedinstveni fond. Mi sudjelujemo u tehničkim radu oko Edisa, ali vam nisam trenutno u situaciji, ne mogu vam reći, dakle, koje, dokle je to došlo i do koje mjere je to već spremno da se e, objavi kao dio Edisovog sustava. Mislim da Mm, u eurozoni se fokusi, moramo fokusirati na europsku sigurnosnu mrežu za sve depozite za sada. To je sve što možete od mene sad dobiti, jedan vrlo općeniti komentar drugim riječima. U slobodnom javljanju, tek ovo je za sada još uvijek e, javljanje po klubovima. Dakle, gospodin Urta Sun, a tek onda ćemo ići. Hvala lijepo, vrlo kratko, gospođo König. Koliko sam shvatio iz ovog što ste rekli, moratori bi bio zapravo isto jedan od, a jedna od alatke koje vi predviđate da će se koristiti. I mi dijelimo vaše mišljenje, mislimo da je u slučaju kaza e, bank Popularu da je ta rapidno pogoršanje situacije s likvidnošću bila takva da bi moratorij bio jedno vrlo korisno rješenje. Ali sad mene zanima E, kako će izgledati iznos ovih podređenih obveza i kako ćete to ograničiti. U trenutnom tekstu o MRL-ovima to nemam, ali vodi se evo rasprava o tome u ovom našem domu da se ta zakonska rupa popuni i sad me zanima šta vi mislite o tome. Ne bih htjela govoriti o instrumentu moratorija, a sad o, gornjoj granici za MRL-ove tu smo se uvijek zauzimali za fleksibilnost, pogotovo kod ovih podređenih obveza, jer to je uvijek jedna specifična odluka koja se razlikuje od banke do banke. Dakle, nije to sad toliko samo regulatorni zahvat jedan da vi statutarno ograničite, ali to je načelna stvar koja se mora odlučiti. Hvala Dan Luka. Gospođo König, ja bih se vratio na izvješće Europskog revizorskog suda u kojem je bilo jako, jako puno prigovora, ali onda je u razloženju kazano da je naravno da imaju stanovitog razumijevanja za sve jer se jedinstveni odbor tek uspostavlja, još se nije etablirao do kraja. Pa me zanima prema kojim prioritetima vi organizirate rad svog odbora. Bio sam iznenađen kad sam vidio u izvješću revizorskog suda kako piše da odbor nije bio u stanju za sve banke koje spadaju u njegovu nadležnost e, navesti kritične funkcije. Ja sam mislio da su kritične funkcije jedne banke zapravo prioritet broj jedan, jer oni određuju onda i omjer mogućeg vađenja sa vlastitim sredstvima dakle vlastitim sredstvima dioničara i vjerovnika, a vi onda tek procjenjujete koliki će biti mrelovi. Zato vas molim da mi objasnite i zbog kojeg razloga niste bili u stanju za sve banke koje spadaju u vaš područje nadležnosti imenovati kritične funkcije. Druga stvar koja me zanima je, isto u vezi izvješća revizorskog suda, gdje stoji da ste vi došli do tog stajališta, do te procjene, da nisu u svim zemljama članicama Europske unije provedena direktiva o osiguranju štednih uloga i da neke od zemalja ne bi bile u stanju spasiti, odnosno ne bi bili u stanju jamčiti sigurnost, onu obaveznu sigurnost depozita, depozita koliko ide kod neke veće banke kad padne u probleme. I sad nas tu zanima da šta se onda nas kao evropske zakonodavce jako zanima da nam kažete konkretno u kojim to zemljama Evropske unije nije proveden ovaj zakon o osiguranju depozita. Evo vidite, moram još jedan puta pročitati izvješće Revizorskog suda, ali da idemo od početka. Na prvo pitanje. Sud, Revizorski sud je svoju procjenu proveo uglavnom u drugoj polovini 2016. godine. U to doba je e, EBA još uvijek radila na kritičnim funkcijama, procjeni svoje procjeni kritičnih funkcija banaka i mi smo doista radili isto na tome da odredimo koji su to. 2017. oni sanacijski planovi koje smo donijeli, ovi najnoviji, tu smo procijenili kritične funkcije u svakoj banci ali kao i obično, jer bankarstvo je vrlo složen posao, još uvijek imamo neka otvorena pitanja kod kojih, e, mislim, neke otvorene stvari kod kojih mislimo to bi mogla biti kritična funkcija, ali morat ćemo to dublje kopati i istraživati još 2018. Dakle, to je jedan postupak koji se ponavlja. E, a revizorski sud je bio u pravu kad je rekao da nismo još mapirali baš sve kritične funkcije, ali na tom smo putu. A ja sam i rekla u onom našem javnom dijalogu 2017. da što se tog tiče bi trebale biti i samo procjena banaka koje su im kritične funkcije. Jer vidite, imali smo velike banke u velikim problemima koje su rekli da mogu imaju dvije do tri kritične funkcije. A onda smo imali 50 i više malih banaka koje su govorile da oni mogu imati 50, 60 ili više kritičnih funkcija a sad smo već 2017. počeli to harmonizirati tako da odredimo točnu definiciju onog što jesu kritične funkcije, u kojoj mjeri se one mogu zamijeniti, a samo one koje se ne mogu lako zamijeniti su te koje nam e, zadaju brige i to su one kojima se moramo pobrinuti. Dakle, u nalazu Revizorskog suda, za ono što su revidirali 2016 je se već gledalo o mogućnostima nekog lijeka za to sve, ali nije to bilo određivanje krivih prioriteta. 16 prioriteta, kod njih je bilo prvenstveno da se vidi kako su individualne skupine banaka, kakvi su emrelovi i to su bili i dalje ostajemo pri tim prioritetima. Edis, po mom mišljenju, a možda sam u krivu, e, nije riječ o Edisu, nego o osiguranju depozita. Da, sustav e, jamstva za depozite. To je provedeno, implementirano u svim zemljama članicama. Sustav e, jamstava za depozite se malo razlikuje kod nekih zemalja članica. Neke su zemlje članice i tu koristile i čuveni članak 11, a to je pravo da transferirate imovinu i sredstva, ali u tom slučaju trebamo ponovno pročitati i proučiti E, izvješće suda, jer po mom mišljenju mi imamo sustav za jamčanje depozita. Sad provjera da li je direktiva na pravi način provedena i nacionalno pravo zemalja članica, to je zapravo zadaća komisije. Jer ako bi mi se suočili sa nekim rupama ili nekim stvarima gdje to nije provedeno, naravno da bi mi onda to dojavili komisiji, to je jasno. Ali smijem li vas moliti da nam da mi na to pitanje date pismeni odgovor nakon ovog. Da. Hvala. Mislim da možemo zaključiti ovu našu raspravu koja je bila nada sve plodonosno razmjena mišljenja i u tom smislu vam svima zahvaljujem. Mi se veselimo nastavku naše suradnje i nastavku našeg dijaloga koji prati u hodu i naš legislativni posao. <laughs> Dragi kolege, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je zadnja točka dnevnog reda za sad ovaj sastanak redovni. A to je zajednički sustav eh, PDV-a s obzirom na obvezu da se poštuje minimalna standardna stopa. U ime ureda sam u ime predsjedništva sam ja zapravo zamoljen da budem izvjestitelj i pa sam onda krenuo sa simplificiranom procedurom prema članku 50. To znači da vam je nacrt teksta već dodje, podijeljen, a za dva dana će isteći i rok za prigovore. Pa ukoliko jedna desetina članova odbora bude se imala prigovor, onda to se neće smatrati usvojenim, a ako ih ne bude tako da jedna desetina članova ima prigovora, onda će se smatrati da je to u odboru završeno i ide na plenarno. O čemu je riječ? Riječ je da uzimamo obzir članak 113. ugovora o funkcioniranju Europske unije i to zato da bi se e, zapravo kompletirao kompletan paket o PDV-u komisije jer vi znate da smo imali nešto šire ambicije mi u parlamentu, međutim ovo konkretno je sada nešto da se ova minimalna stopa od 15% za standardnu stopu PDV-a na razini cijele Unije učini je fiksnom stvari. To je inače dogovoreno još 1992. i od onda se to redovno produžuje, ali sad to želimo napokon komisija barem to sad namjerava učiniti trajnim rješenjem da se to ne mora kao privremena stvar produžavati. A to je još uvijek iznad one standardne uhodane stope od 17%. Prema tome, mi se smo suglasni da 15% kao fiksna stopa PDV-a ostaje prikladnom, prikladnim rješenjem. I taj, dakle, pretakanje u stalni sustav je čisto manje više jedna formalnost onda je prema tome čitavo naše izvješće u biti je odobravanje e, s naše strane usuglašavanje sa ovom odlukom komisije. Mislim da trebam zapravo samo onda zemlje članice pozvati da usvoje kompletan akcijski plan o PDV-u koji sadrži čitav niz važnih odredaba, ali to se ne odnosi na ovo naše izvješće. Ovo naše izvješće se samo koncentrira na tu više manje formalnu stvar da komisija želi ovih 15% pretvoriti u jednu trajnu minimalnu stopu. Dakle, trajna najniža standardna stopa PDV-a će ostati onda 15% na razini Unije. Vidim da je ovdje moja izvjestitelj, moja sjena, a je, moja sjena je tu, gospodin Zila, izvolite. Da, da. Ja bih samo rekao nekoliko rečenica u ime vašeg, e, vaše sjene iz ECR-a. Gospodin Luns koji danas nije tu. On je isto ovo tu naglasio što ste i vi rekli da je komisija od 92. do danas se šest puta produžila da ovih 15% bude najniža standardna stopa PDV-a i mi apsolutno podržavamo tamo da se to pretvori u jedan fiksni dio sustava. Zapravo, kao što ste i sami rekli, trenutno zemlje članice naplaćuju minimalno 17%, stoga mi ovo pozdravljamo jer to je nije ništa izvan prakse, da bude zagarantirana minimalna stopa 15%. Dobro, imali još drugih komentara Pervanš. Gospodine predsjedniče, važni izvjestitelju, ovo je prijedlog o kojeg ćemo biti jednoglasni, mislim. Samo bih htjela iskoristiti priliku da kažem da što se tiče minimalnih stopa, da nam je tu potreban konsolidirani sustav, a kao što ste i rekli, osim ovog teksta o kojem imamo konsenzus, postoje nekoliko drugih jednih pitanja. Trebamo nam usvojiti paket o PDV-u, na temelju prijedloga komisije kako bismo izašli iz ovog prijelaznog e, sustava kojeg imamo sada i kako bi minimalna stopa bila jedna sastavna stopa tog paketa i e, kako bi to ostalo sve zajedno. Hvala lijepa. Evo kao što znate, rok za prigovore je 21 kalendarski dan o dakle 23. ožujka, to je 21 dan nakon što bi ovo iz, prije nego što bi ovo zadnje produženje e, postalo nevažeće. E, dobro, to bi bilo sve. Sljedeći sastanak će biti u ponedjeljak i utorak ujutro, naime to će biti 26. E, i 27. ožujka. A sutra imamo zajednički sastanak o fiskalnom kapacitetu za eurozonu. I u tom smislu vas podsjećam da će biti tu i članovi radne skupine za bankovnu uniju koji će nam posebno govoriti o ovim lošim kreditima. Tako da doći će i predstavnici komisija i Daniel će biti u odboru u ponedjeljak sljedeći. Tako, hvala, to je sve, sastanak je završen.